U redu. sljedeća točka na dnevnom redu je sljedeća. Riječ je o e, pitanju za usmeni odgovor, dakle akcijski plan za izjednačenje za jednakost spolova i osnaživanje žena u razvoju u zemljama u razvoju. A sada bih htio pozvati Autoricu izvješća ima riječ na pet minuta. Um, thank Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. E, povjereniče, e, kolege, ovdje smo u kasnim satima, ali ćemo razgovarati o važnom pitanju i znam da se svi s time slažete. Željeli smo održati ovu raspravu večeras jer želimo da komisija i države članice se doista opredijele za e, ovaj e, program i želimo da ozbiljno shvate ravnopravnost spolova, a ne samo da na riječima to podržavaju ocjena prošlog programa je pokazala da su rezultati bili vrlo eh, različiti i loše dokumentirani eh, a eh, postupali su pojedinci nije bilo organiziranog odgovora na taj plan moram započeti s negativnim naš nacrt rezolucije je pozvao e, komisiju da dade jaki politički signal za potrebu ovih promjena. E, poruku e, da je spol važan i da to pitanje mora biti visoko na dnevnom redu politike za razvoj Čuli smo glasine koji su se nažalost pokazale istinitima da komisija novi plan e, misli objaviti ne kao komunikaciju već kao radni dokument. I komisija je doista tako i postupila. Ja sam razgovarala s ljudima u komisiji i čula sam njihove argumente. Oni ne žele da samo izdaju komunikacije jednu za drugom a da e, je cijepidlačenje razgovarati o statusu tog dokumenta. Ali kad pogledamo e, ocjenu zadnjeg programa, shvatit ćete zašto se moramo potruditi da se taj dokument ozbiljno shvati. Jer u ocjeni stoji da poticaji e, da se poduzme akcija e, i da se ozbiljno shvati e, jednakost spolova da to nedostaje e, kad bismo imali komunikaciju to bi usvojio cijeli kolegi povjerenika i poslalo bi jaku poruku našim veleposlanicima da to nije radni dokument već politika naše komisije dakle nije bilo mudro E, sniziti taj status e, plana za jednakost spolova. No eto, e, tu smo gdje jesmo. Povjerenik Timmermans nas uvjerava da je on feminist i da je opredjeljen za novi okvir, a znam da su i drugi u vijeću opredijeljeni za ovo Stoga kada je riječ o detaljima naše rezolucije, ono što mi sada želimo su konkretne politike e, koje su popraćene financijskim resursima. E, želimo da se delegacije e, bave jednakošću spolova kao bitnim pitanjem. Želimo ulaziti u dijalog o ljudskim pravima sa trećim zemljama. Želimo programe za obrazovanje žena i djevojaka za za e, kraj diskriminacije, za e, ravnopravne plaće, e, pristup zdravstvenoj skrbi, osobito kad je riječ o spolnom zdravlju i reprodukcijskom zdravlju. Stoga povjereniče želim čuti kako ćete planirati financiranje i kako ćemo konkretno provoditi ovaj plan ili FEMA kako ga sada zovete i konačno želimo ovu diskusiju u kontekstu e, šireg rada na e, ciljevima održivog razvoja. E, u Yorku smo čuli da je peti cilj osnaživanje žena. Mi to trebamo ovdje pretočiti u akciju. Mnogi kažu da nam trebaju pokazatelji, da trebamo podatke koji će pokazati e, koliko ima žena i djevojaka jer ako ih ne možemo prebrojati nećemo moći e, učiniti nešto za njih i konačno želimo da žene i djevojke u zemljama u razvoju osjete te promjene dakle mislim da imate podršku ovog doma da učinite e, ono što je potrebno za provedbu ovog plana hvala gospođo izvjestiteljice u ime Vijeća Europske unije ministar Nikola Šmit. Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo zastupnici, gospođo, moram vam ovdje izaći jedno priznanje. Ja sam isto feminist, zato što sam imao tu priliku u bivšem životu voditi odbor za razvoj. I ja sam u potpunosti razvio to uvjerenje da je za razvoj potrebno uključiti u to žene, obrazovati ih, uključiti ih u gospodarski život države. I doista mislim da je budućnost razvoja, da budućnost razvoja predstavljaju žene. Ravnopravnost spolova je nešto što je sastavni dio pravnog okvira Europske unije, to je jedan od stupova Europske unije. Mm, Europska unija je jedna od, jedna od glavnih tijela koje zagovara žene, kako u unutarnjim, tako i vanjskim djelovanjima. Ova godina je vrlo važna zato što ćemo usvojiti novi plan djelovanja za nakon 2015. godine, ali isto to i 15. godišnjica, rezolucije e, Vijeća sigurnosti Ujedinih naroda, a isto tako je to i 27. obljetnica e, projekta iz Pekinga. Zbog toga Europska unija sada nadalje pojačava svoje napore u ovom području koje je za nas prioritetno. Luksemburško predsjedništvo u ovom semestru nastavlja rad koji je do sad učinjen u vijeću, kada sad je u razvoju. Mi se temeljemo temeljimo na zaključcima koje je vijeće usvojilo u svibnju prošle godine, kada se radi o ravnopravnosti spolova na području razvoja. Predsjedništvo će pripaziti da se rodna pitanja i dalje stavljaju u središte e, europskih aktivnosti i da to zastupamo e, kako prema van, tako i prema unutra. Unutar vijeća trenutno radimo zajedno sa državama članicama sa e, osobljem iz Europske službe za vanjsko djelovanje na novom planu djelovanja za ravnopravnost spolova i za osnaživanje žena. Na svjetskoj sceni imamo značajni razvoj koji su učinjeni kada se radi o jednakosti spolova i osnaživanju žena i djevojčica. Pristup djevojčicama osnovnom obrazovanju, tu smo zabilježili značajno poboljšanje u proteklih nekoliko godina autonomija u gospodarskom smislu žena i dalje se pojačava. Sve veći broj žena danas imaju pristup zdravstvenoj njezi, modernim kontracepcijskim sredstvima, a smrtnost e, e, rodilja je značajno isto tako opala. Ipak treba konstatirati da razvoj nije toliko brz kako bismo ga mi htjeli i da se odbija na nejednak način prema regijama i prema različitim državama, a katka čak i unutar iste države. Svaki dan posuda na svijetu se i dalje povrijeđuju prava žena i djevojčica. Sprečava im se pristup obrazovanju, diskriminira ih se pri zapošljavanju, imaju manju plaću za jednak posao, diskriminatorne, zakone, nasilje u obitelji, iskorištavanje seksualno, seksualno trgovina sa ženama, genitalno sakačenje. Mnogo je tema koje nas podsjećaju na to da je potrebno Europska unija ne popusti u svojim naporima, već da ih e, snažno intenzivira. U tom smislu bismo htjeli da novi plan djelovanja, kojeg je nedavno predstavila Europska komisija, predstavlja učinkovit instrument za promicanje prava žena i djevojčica. Treba nam dopustiti da značajno poboljšamo situaciju žena i djevojčica e, koje su danas još uvijek žrtve diskriminacije. Mi podržavamo činjenicu da je e, izvješće o izvješćavanje o provođenju plana djelovanja sada obavezan i da se odvija u svim državama članicama. Imamo novi pristup, imamo takozvani cultural shift e, koji je pripremljen u dokumentu vezan uz rad delegacija Europske unije na terenu je nešto što znači da se ova pitanja trebaju uključiti transversalno u svim sektorima rada. U idućih nekoliko mjeseci ćemo nastaviti aktivno raditi u vijeću na ovom dosjeu spolovi i razvoj će isto tako biti jedna od točaka na sastanku e, ministra vanjskih poslova na kojem će prisustovati i e, ministri za razvoj 26. listopada. To vijeće će usvojiti e, nove, nove, nove aktivnosti i novi plan djelovanja za žene. Dame i gospodo, Europska unija mora dalje imati vodeće mjesto kada se radi o jednakosti spolova i budite uvjereni da će vijeće u tom smislu učiniti sve napore moguće. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. U ime komisije gospodin Kristof Siljanides, izvolite. Zahvaljujem. Dragi kolege, ovdje sam u ime svog dragog kolege Nevena Mimice. Gospođo Makevan, nadam se da ću uspjeti odgovoriti na vaša pitanja i na ono što vas brine. postizanjem ravnopravnosti spolova u cijelom svijetu Europska unija želi poduzeti konkretne mjere koje će poduprijeti adekvatnije financiranje i to želi provoditi u svim svojim vanjskim politikama uključujući međunarodnu suradnju i razvoj. To smo potvrdili u nedavnom globalnom procesu donošenja novih održivih e, ciljeva razvoja. Upravo to službe komisije i Europska služba za vanjsko djelovanje su imali na umu e, kada su izložili novi okvir za djelovanje za ravnopravnost spolova e, u planu za godine 2016. do 2020. U svojoj biti to je ambiciozniji i čvršći e, dokument koji je nasljednik sadašnjeg plana djelovanja koji će uskoro e, isteći to se vidi e, u području na koje se primjenjuje i zemljopisno E, i na svim područjima gdje se daje humanitarna pomoć e, primjenjivat će se u partnerskim zemljama uključujući u e, izvanrednim situacijama usredotočit će se na područja koja su važna za žene i djevojčice kako bi se eliminirala svaka diskriminacija kako bi im se dao ravnopravan pristup gospodarskim resursima i kako bi se osnažile društveno i politički želim naglasiti da razina ambicije i opredjeljenosti ovog novog okvira e, nije nešto što bi bilo narušeno statusom dokumenta dokumenta e, kao radnog dokumenta e, to će osigurati da europske službe i europska služba za vanjsko djelovanje surađuju učinkovito i strateški e, kako bi osigurale da prava žena i djevojčica postanu opipljiva stvarnost. Očekujemo da će države članice potvrditi naš pristup kroz relevantne zaključke vijeća i da će to biti e, koordinirani napor na razini Europske unije. Pozivam Europski parlament da se pridruži ovom zajedničkom naporu kako bismo mogli e, maksimizirati svoj utjecaj i rezultate na terenu. Uvjeren sam da promjene moraju početi kod kuće. Treba promijeniti kulturu institucija uključujući e, kroz vodstvo u svim institucijama Europske unije i državama članicama. E, to je ključno za učinkovitije postizanje rezultata koji bi bili osjetljivi na spol. Budite uvjereni da će adekvatni financijski i, i ljudski resursi e, biti e, dodijeljeni za tu svrhu e, konkretno u delegacijama Europske unije daćemo potporu putem helpdeska i ciljane obuke E, to se sve može kvantificirati instrument za suradnju za razvoj već sada e, je izdvojilo oko 100 milijuna eura za mjere kojima je cilj ravnopravnost spolova puno više će se potrošiti na programe u drugim sektorima e, poput poljoprivrede energetike pravosuđa i migracija ali dosljedno uzimajući u obzir perspektive žena i djevojčica važan je i monitoring e, koji se sada uspostavlja e, kako bi na svim razinama svi bili odgovorni za rezultate provedbe. Na kraju želim ponoviti našu potpunu opredjeljenost za učinkovitu provedbu ovog novog e, okvira za spolnu ravnopravnost i za postizanje promjena. Nadamo se da će nas u tome podržati ovaj parlament. Ja sam uvjerena da će parlament podržati ovu inicijativu komisije i zahvaljujem vam na pozornosti. Zahvaljujem. Sada je vrijeme za predstavnike političkih klubova.

Uh, Zahvaljujem. U ime SID e, zastupnik Frunzulica. Dame i gospodo, obzirom na važnost osnaživanja žena, ne samo kao pitanje ljudskog prava, već i kao preduvjet za postizanje ciljeva održivog razvoja mislim da ovaj ovo preispitivanje e, daje dobru mogućnost da se ocijeni utjecaj programa na žene i djevojčice i da se učine odgovarajuće preraspodjele. Dva e, milenijska cilja e, za razvoj izričito spominju e, žene i djevojčice, e, poboljšanje njihovog zdravlja. Međutim, nažalost, to uglavnom nije postignuto. Nadalje, e, sporo se napreduje ka postizanju ravnopravnosti žena i djevojčice u mnogim zemljama zaključak e, e, plana od 2010. do 2015. pokazuje potrebu za promjene i da nam je potrebna obnovljena politička opredjeljenost e, komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje. Stoga pozivam na mjere koje će ojačati sudjelovanje žena i organizacija za ženska prava i u javnoj i u privatnoj e, domeni. E, treba se eh, boriti protiv eh, razlike u plaćama eh, žene trebaju mogućnosti u svijetu rada moramo nastojati više spriječiti diskriminaciju protiv žena zato što su u braku i moraju biti oslobođene bilo kakvog tlačenja razvojna suradnja, humanitarna pomoć, trgovina, ljudska prava, vanjski poslovi, migracije i azil u skladu moraju biti u skladu sa načelima razvoja i moraju se primjenjivati i na e, zemlje e, kandidatkinje e, trebaju sudjelovati svi dionici silovanje ne smije biti oružje rata to se mora okončati a počinitelji se moraju izvesti pred lice pravde treba raditi sa ženama žrtvama e, samo kada oni koji donose odluke e, to e, učine ćemo se približiti jačem, sigurnijem i ravnopravnijem društvu za sve. Mulțumesc, domn deputat. Sada, sada je vrijeme za zastupnika kluba EKR, er, zastupnik Škripek. E, gospodine predsjedavajući, hvala vam lijepo. U, stvarno je dobro da Europska unija pomaže zemljama trećeg svijeta, ali u tu razvojnu pomoć mi zapravo isto tako tim zemljama prenosimo i namećemo našu ideologiju i naše vrijednosti recimo o rodnoj ravnopravnosti i ostalom. Ali interesantno je recimo da je Papa nedavno rekao kako populacije treće, zemalja trećeg svijeta trebaju temeljne stvari, a to je preživljavanje, egzistencija, i život, a njima ne trebaju zapravo za sada još različite kvote i poticanje na borbu za ravnopravnost, jednakost spolova. Mi moramo poštivati njihove tradicije, mi ne možemo nametati svoju ideologiju njima i ne možemo različite anomalije ili stilove života njima nametati koje smo mi razvili u našem pluralizmu. Prema tome, evropske institucije kao Evropski parlament moraju promovirati zaista pravi, humani razvoj s puno tolerancije za sve. I to bi trebao biti apsolutni leitmotiv u postupanju našeg, naše institucije koja treba zaštititi apsolutno sva temeljna prava. Hvala lijepo. A sada zastupnik Bečera Bastarečer. Na dvije minute zastupnica. Hvala lijepo predsjedavajući. Gospodine predstavniče vijeća, gospođo McKeven, mi smo tu našu agendu 2030. o kompletnoj ravnopravnosti žena dobro pročitali, to je peti cilj u enove konferencije, ali žene su većina u svjetskom stanovništvu, one su vrlo ranjive i pogotovo što se tiče posljedica klimatskih promjena, prehrane, zdravstvene zaštite, zdravstvene skrbi. Dakle, mi govorimo o najosnovnijim vrijednostima, prema tome mi moramo doista imati jedan svijet, ostvariti ga u kojem su žene i muškarci jednake. Mnogi, mnoge zemlje su potpisale tu agendu i to je jedan dugoročni plan. Međutim, pitanje je kako ćemo mi taj dugoročni akcijski plan realizirati jer mi trebamo jasno jedan okvirni program u Europi zapravo usvojiti što je hitnije moguće kako bi mogli taj veliki globalni akcijski plan provoditi. Mi znamo da moramo tu iskorijeniti apsolutno svo nasilje prema ženama. Znamo da u Europi jedna od triju žena barem jedanput postala žrtvom nasilja tjelesnog ili seksualnog ili dakle fizičkog, seksualnog ili psihičkog. Mi smo jako puno novaca potrošili na to i komisija bi trebala osim ostalog i paziti da se Istanbulska konvencija potpiše suda i ratificira i provede provede. A onda pitanje edukacije, na to treba isto jako paziti, to je za sva područja važno. Žene se moraju imati pravo na istu edukaciju i tu ih se mora posebno poticati i to globalno. Zbog toga mislimo da bi trebao postojati jedni globalni fond za takvu edukaciju za žene i to je upravo onaj dio onog našeg cilja petog gdje se treba zagarantirati ista kvalitetna edukacija za sve. Ujedinjeni narodi kažu da treba postojati i mogućnost višeg obrazovanja za žene kako bi onda doista ne samo u svom životu nego su vam društvo nešto uspjele promijeniti. Kao što smo rekli, ako su žene jače, jače su i muškarci. Hvala lijepo. U ime e, Ljevice, zastupnica Sanchez, na minutu i pol. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. Dakle, jednakost spolova je jedno ljudsko pravo i temeljno pravo na svijetu. Međutim, žene privređuju 30% manje od muškaraca i imaju samo pola toliko izgleda koliko muškarci da nađu plaćeno radno mjesto. Osim toga, vrlo često stranci seksualno zlostavljaju žene ili ih na svaki način znaju zlostavljati suprzi, a žene nemaju ista prava kao njihovi muževi. Prema tome, ta situacija koja je do sada takva, pokazuje da nije bilo dovoljno političke volje da se to izmjeni. Prema tome, ovo izvješće o kojem ćemo sutra glasovati traži jedno hitno donošenje akcijskog plana i njegovo provođenje. Moramo na svim područjima jačati poziciju žena, posebno u zemljama u razvoju. Moraju se spriječiti sve razlike i sve barijere između muškaraca i žena, pogotovo gospodarske, ali i pravne gdje ih još ima sve što žene ograničava u njihovoj poziciji, što ih najviše pogađa, jer one su najteže pogađene, najviše oštećene, treba ukloniti. Mi, žene, imaju pravo, isto tako i na svoju slobodu, da imaju plaćeno, plaćene abortuse i da mogu same slobodno odlučivati o svojim reprodukcijskim slobodama i s reprodukcijskom zdravlju. I ako se to ne bude napravilo, mi ćemo ostati kao žene uvijek građanke drugog reda. Hvala lijepo. U ime zelenih, zastupnik Hordi Sebastian na minutu i pol. Hvala puno, predsjedavajući. Mm, pomalo je tužno vidjeti da je ova dvorana tako prazna. Tako praznom nisam zapravo nikad vidio ovu plenarnu dvoranu. Međutim, pitanje žena je se uvijek postavlja i raspravlja o njemu kasno naveče kad svi već odu. A to je velika šteta jer to su prevažne stvari. No dobro, govorimo sad o hitnim stvarima, o diskriminaciji pod kojom žene, zbog koje žene pate u cijelom svijetu. Ali to ne smije ostati samo jedna deklarativna naša želja da se protiv toga borimo, mora se nešto i u realnosti provesti. Međutim, možemo samo poželiti da ovaj novi dokument samo radni dokument i da nema nikakav službeni karakter. Nadalje, nije potpuno jasno kako bi se sve to skupa trebalo financirati, a nije nigdje ni predviđeno jačanje financiranja sve jako lijepo što smo večeras ovdje čuli, ali čini se da su to samo prazne, puste deklaracije koje dobro zvuče. Mi se veselimo tim izjavama, ali to nije ništa konkretno. Mi želimo više obveza i više provedbe. Borba za jednakost spolova se mora voditi na svim područjima Europske unije. Hvala lijepo. A sada gospođa zastupnica Milen Trošinski na dvije i pol minute. Merci, monsieur président. Hvala vam gospodine predsjedavajući, dragi kolege. Evo opet još jedno izvješće a parlament s ovim pokušajem rezolucije opet uništava borbu za žene zahvaljujući ideološkom profitu. U izvješću govorite o nasilju nad ženama, a ne govorite o manjkavostima plana djelovanja Europske unije, prije svega da se radi o fizičkom i psihološkom integritetu žene i djevojčica u državnom u razvoju. Ali zaboravljate i e, ono glavno, vi morate reći da e, bi Europska komisija trebala prenijeti tu poruku onim ženama u kojima se, onim državama u kojima se događaju ove prakse. No evo vidimo islamske sklonosti koji se šire posuda pa i ovdje kod nas u Europi. Imam iz Bresta, e, njega bih ovom prilikom rado citirala i to su prenesili nekoliko raznih medina u, u e, navodnicima. Dakle, ako žena izlazi bez vela, onda neka se ne, ne čudi da ju muškarac e, napastuje. Dakle, utop, utopiska nastojanja postizanja pameti spolova su minjama daleko od tih praksi u tim državama gdje se e, žene prodaju, gdje se žene nasilno udaju, gdje se genitalno sakačuju, a Boko Haram, islamska država, u, dovode u opasnost mnogobrojne živote žena. Na odgovornosti vanjske politike država članica Europske unije, zemalja Pezgogo zaljeva i Sjedinja među država je ta odgovornost jer su oni zapravo protiv svega ovoga što vi branite ovom izvješću. Ja, sam dolazim upravo iz Petersburga gdje se održavao forum sa 700 žena iz preko 80 država koji predstavljaju e, svijet poduzeća, e, raznih kompanija, u civilnog društva koji su došli svjedočiti o svojim iskustvima e, kako gospodarski, politički, ali i osobno gledano. To su države u kojima islamisti siju strah i oni su govorili o grozotama kojima su izloženi E, isto tako primjerice o raznim e, dakle gozotama vezanim uz silovanja, uz neke prakse da im se oštećuju spolni organi kako nikad više ne bi mogle zanijeti. Radi se dakle ovdje u ovom izvješću o jednom neuspjehom pokušaju. Vi govorite tu i o tome kako se mogu pojačati prava seksualnih menina poput LGBT-a. Smatrate li da države u razvoju doista to trebaju i dokle sežu vaše imperialističke vizije? Hvala vam lijepa, gospođo zastupnice. Gospođa Julie Gerling, na minutu. Hvala lijepa, predsjedavajući. Ja u cijelosti podupirem ovaj akcijski plan za osnaženje žena u zemljama u razvoju kao i rodnu ravnopravnost. Međutim, drago mi je da isto tako porasla važnost te teme u, na listi prioriteta Europske komisije, već je krajnje vrijeme bilo da se to nešto poduzme. EKR er zaista želi pitanje žena i djevojaka staviti u središte nacionalne političke pozornosti. jer mislimo da to ima ogroman utjecaj na smanjenje siromaštva i postizanje kritičnih milenijskih ciljeva. I stoga pozdravljamo obnovu ovog plana, ali imamo naravno i stanovite ograde, odnosno rezerve. Nismo baš pre, vjerujemo previše u ovu metodu kako, kako je tu navedena. Više bi voljeli da se naši novaci, naši napori utroše na konkretne akcije i mi zapravo potpuno vjerujemo to da se trebamo fokusirati na pristup koji se bazira na rezultatima. I tu podupiremo pristup Velike Britanije kako je to razvila u svom multi zapravo lateralnim različitim odnosima u svijetu. Mislimo da je ta konkretna akcija najvažniji aspekt. Hvala vam lijepo. A sada zastupnica Katrin Berder, izvolite, u ime Aldea. Hvala lijepo predsjedavajući, hvala Lindy McAvan na ovom poslu kojeg ste odradili. Uvijek smo smatrali da je jednakost u Europi važna, pogotovo rodna jednakost. Mislimo da je to isto tako jedna od središnjih točki u zemljama u razvoju. Pogotovo sada kada trebamo ostvariti održive ciljeve razvoja. Zemlje moraju biti slobodne, mi moramo u svojim strategijama to uplanirati. Mi znamo kako se seksualno nasilje vrše nad zemljama osim svim područjima sukoba u Nigeriji, Boko Haram i tako dalje, u Siriji, u izbjegličkim logorima među ženama koje bježe pred ratovima i sukobima i ta lista ide dalje i dalje. I činjenica je da je puno, puno e, različitih trudnoća se izrodilo iz takvih ratova. Međutim, međunarodno humanitarno pravo je međunarodno pravo bi trebali ponuditi jedan sigurni abortus umjesto kod takvih situacija umjesto nehumanog tretmana. Prema tome pristup zdravstvenoj zaštiti to čisto tako povećati i njihovu slobodu da budu i u reproduktivnim pravima slobodne i da mogu same odlučiti o, o tome. Moramo osigurati da se žene imaju pristup naravno tome i da mogu slobodno odlučivati o svojim reproduktivnim pravima i da imaju siguran abortus ako treba i to prvenstveno za žene, pogotovo žene koje bježe od nasilja, bježe iz sukoba, područja sukoba, bježe od najčešće silovanja različitih drugih zlostavljanja. Hvala lijepo. U ime Ujedinjene ljevice zastupnica Eleonora Forenca. Izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući na temelju ugovora i strategija koje je Europska unija ovdje kreirala i na temelju održivih ciljeva razvoja do 2030 što ih je, su ih Ujedinjeni narodi objavili. Na svemu tom temelju svega toga moramo preuzeti svoju odgovornost i namjenski trošiti resurse kako bi se ostvarili ciljevi i u Europskoj uniji i u zemljama članicama. Održivi razvoj znači pristup edukaciji, pristup uslugama i zdravstvenoj skrbi za djevojčice i žene. Održivo to razvoj to znači da će žene moći obavljati, raditi neki posao i biti za njega plaćene kao i muškarci. Mi smo u Europskom institutu za ravnopravnost rodova imali indikatore pri ruci i svi ti podaci se mogu onda još agregirati i koji bi pokazali točno šta kako i trebamo početi raditi, što bi mi predložili. Osim toga bi predložili da sve zemlje članice, posebno južne zemlje, izrade svoje indekse za i na regionalnoj razini kako stoji kod njih ravnopravnost rodova i gdje se treba dalje još potencirati i raditi. Što se tiče održivog razvoja, mi onda tu imamo pravo na održivi razvoj, to znači da moramo paziti kod, pogotovo kod odnosa između razvijenih zemalja i nerazvijenih zemalja. Hvala lijepo, a sada je vrijeme za slobodno javljanje za riječ, catch Imamo dva govornika, prvo jedna dama. Ne? Onda zastupnik Ricardo Santoš. Hvala lijepo predsjedavajući. Mi znamo da je došlo do novih politika na području razvoja i razvojne pomoći koju Evropska unija pruža i koju su cijelom svijetu pruža. Međutim, vidjeli smo da u tom području treba neke stvari intenzivirati ili čak razraditi nove pristup. U ovom planu od 2015. do 2020. moramo biti dosljedni i ambiciozni i mislim da mora doći do jedne promjene kulture u našim institucijama. Moramo u sve naše prioritetne liste uzeti i socijali i ciljeve socijalne politike Moramo dakle provesti ravnopravnost rodova, ne samo kod nas posuda, nego i u drugim zemljama. Prema tome to mora biti jedna od temeljnih sastavnica te nove politike i strategije. To moramo apsolutno povezati ove ciljeve sa trgovinskom politikom Europske unije. Jer upravo tako ćemo kroz stanoviti pritisak na ekonomsko-trgovinskom području moć postići da se tamo poprave stvari sa rodnom ravnopravnošću. Hvala. Uh, obrigado. Thank you. Hvala vam lijepa. Otis Marijas je sljedeći govnik. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Europska unija mora spriječiti diskriminaciju među spolovima, prije svega na području tržišta rada. Jednako tako se mora poboljšati položaj žena u zemljama u razvoju. Uzevši u obzir svjetsku gospodarsku i financijsku krizu, uvijek iznova dolaze do diskriminacije nad ženama eh, pri recimo njihovoj plaći i drugim temama. Postoji još mnogo mana za žene, eh, prije svega kada se radi o zapošljavanju. Grčka je isto tako ovdje imala mnogo žrtava koje je zabilježila. U prvom kvartalu 2015. godine smo imali 30,6% žena naspram 20% za muškarata žrsti. To je bilo zbog memoranduma. Moramo dakle vidjeti e, kakve su razlike u plaćama i u u razvoju i tu moramo imati sustave koji će biti ravnopravni prema ovim spolovima. Isto tako moramo jačati položaj žena što se tiče majčinstva, zaštite u trudnoći e, kada se radi o zaposlenim ženama. Hvala vam lijepo, zastupniče Marijas. Hvala, sada predajem riječ našem gostu iz komisije, gospodinu Kristusu Stilijanidesu. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Kao prvo mi dopustite da ponovno čestitam mm, mojoj dragoj kolegici Lindy McEvan na njenom angažmanu na ovom vrlo e, izazovnom, zahtjevnom zahtjevnom eh, dosjeu i isto tako dopustite mi da vam iskreno zahvalim na ovoj plodonosnoj raspravi u ovim okolnostima, u ovom teškom trenutku. To pokazuje da su naši stavovi jako slični, a isto tako i naše ambicije kada se radi o tome da želimo poboljšati život žena i djevojčica u našim, u našim zemljama partnerima. Nadam se da smo većinu vaših zabrinutosti uspjeli ublažiti pomoću novog e, okvirnog e, plana za djelovanje i da možemo nastaviti naš dijalog o njegovoj provedbi. Isto tako vam želim zahvaliti na vašoj sveukupnoj opredjeljenosti, pitanjima rodne jednakosti, posebice ove godine kada slavimo 20. godišnjicu platforme za djelovanje iz Pekinga i 50. godišnjicu UN-ove rezolucije o ženama, miru i sigurnosti. Gdje smo isto tako i usvojili i 20 i agendu za 2030. godinu za održiv razvoj e, s kojom ne želimo nikoga zapostaviti a najmanje žene i djevojčice, ako mogu tako reći. Program za 2020. godinu predstavlja univerzalni okvir s ambicioznim ciljevima. To isto tako ponovno stavlja ulogu jednakosti spolova i osnaživanje žena eh, u središte eh, svega što se tiče poticanja održivog razvoja. Kao što je Europska unija prije dva tjedna jasno rekao u New Yorku, želimo živjeti u svijetu gdje se poštuju cijene prava žena i djevojčica i to od strane sviju i gdje svi mogu ostvariti svoj potencijal te doprinijeti pravednijem društvu za sve. Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje su opredjeljeni da to obećanje postane stvarnost pomoću učinkovite provedbe novog e, okvirnog e, plana za jednakost spolova i to u dogovoru sa svim državama partnerima. Države partnere, međunarodne organizacije, udruge civilnog društva, poduzetnici i svi drugi e, dionici koji to zanima, sa svima smo spremni izgovarati, a naravno kao komisija mi računamo na ovaj dom kao naš partner, ključni partner. Hvala vam lijepa, još jednom lijepa na pažnje. Hvala vam lijepa gospodine Prveniče, hvala vam. Sada bih htio zaključiti raspravu.